Zamolit ću vas, dame i gospodo, da zauzmete mjesta. Molim vas, zauzmete mjesta. Otvaram sjednicu. Još jednom ću vas zamoliti da zauzmete vaše mjesta. Sjednica je otvorena. Kao prvo imam zahtjev od strane kolege zastupnika Grnića. Pitanje u vezi poslovnika. Izvolite, gospodin Grnih. Nemam mikrofon, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste mi dali pitanje. Moje pitanje se utemeljuje na članku 118. u poslovniku što se tiče saslušanja koje smo jučer imali u okviru e, odbora, saslušanje vezane uz e, kandidata za predsjednika Europske komisije. U komisiji za vanjske poslove i za opće poslove pomoću jedne diskriminacijske odluke koja smatram da je odbijena, e, koja smatram da nije sukladna poslovniku, nije predana riječ jednom, e, jednom zastupniku. A vidimo da članak 118 e, se referira na aneks broj 6 koji predviđa da ako koordinatori u klubu zastupnika imaju nadležnost organizirati raspravu da se unatoč tome prema članku 162. riječi pravodno raspodjeljuju među nezavisnim zastupnicima. E, to stoji u stavku četvrtom. To je bila vrlo diskriminacijska odluka koja se nadam da se neće nastaviti u danem radu ovog parlamenta. Hvala vam. Hvala vam na ovoj opasci, mi ćemo provjeriti to pitanje i zatim ćemo vas obavijestiti o našoj odluci. Hvala vam. Prije nego što prijeđemo na dnevni red, dame i gospodo, bih kao prvo htio usmjeriti vašu pažnju samo jedan trenutak na jednog kolegu koji ovdje sjedi e, na mojoj lijevoj strani, to je kolega koji je više godiš, godina, više desetljeća ostvarivao razvoj rasprava bez ikakvih problema, to je gospodin Paul Dansen. On je danas zadnji put ovdje u Europskom parlamentu, ovo mu je zadnji radni dan, gospodine Danc, vi ste služili mnogo godina parlamentu, vi ste